Uzdržani. Usvojeno. Dolazimo do e, usmenog amandmana od gospođe Infeld. Uvodna izjava B. Izvolite, gospođo Infeld. Hvala. Hvala predsjedniče. Predlažemo da se briše e, e, uvodna izjava. To se odnosi na izvještaj koji je objavljen jučer, pa je to redundantno po, nam, po našem mišljenju. E, ima li nekoga ko je protiv ovog usmenog amandmana? Ako ne, onda sada glasamo o usmenom amandmanu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Pojminično glasanje o cjelokupnoj rezoluciji. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje.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 Dolazimo do sljedeće točke. Inicijativa EU-a za oprašivače. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 10. Poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Dolazimo do time ako želite. Možemo provjeriti. Amandman 12. Provjera. Zatvaram glasanje usvojeno. Molim da dadete e, jasne znakove rukom. Dolazimo sada do e, stavka 11 u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno drugi dio za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno stavak 17 izborni tekst za protiv suzdržani usvojeno nakon 19 amandman 3 poimenično glasanje otvaram glasanje zatvaram glasanje usvojeno Dolazimo do amandmana 11 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Dolazimo do amandmana 4, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. usvojeno. Time otpada izborni tekst. Dolazimo do amandmana 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Dolazimo do amandmana 6. Poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. usvojeno. Dolazimo do stavka 27, izborni tekst, pojmenično glasanje. otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvojeno. Amandman 7, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 8, za? protiv, suzdržani, usvojeno. 43 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, Usvojeno. Uvodna izjava P u dva dijela, prvi dio. E, već smo dalje. E, uvodna izjava P, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dolazimo do uvodne izjave kve. Po poslovniku ne, ne možete kad neko traži provjeru da samo idete dalje, da to ne uvažite. To nije u redu. Mm. Glasanje je bilo potpuno jasno, tako da prigovor nije bio plauzibilan. Kada bih bio nesiguran, onda bih eh, dozvolio da se ponovi. ponovi. Uvodna izjava kve. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio za. Protiv suzdržani, usvojeno. Izvolite. E, mjesto 213. Evo, ja počećem na e, poslovnik. E, predsjedatelj ne treba odlučiti da li je za ili protiv. Usvojeno ili odbijeno kad tražimo uh, ček, onda to treba provesti. Ako citirate poslovnik, uh, uh, onda moram također citirati sebe, poslovnik opet, to ovisi o odluci predsjedatelja. Uvodno izjava U za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna izjava AG, izvorni tekst koji je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Glasamo za rezoluciju, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Srdačno zahvaljujem. dolazimo do omogućivanja digitalne transformacije u području zdravstva i skrbi. Počinjemo sa amandmanom 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? U, odbijeno. Amandman 5. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Stavak 7, izvorni tekst u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno drugi dio za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasanje. geschlossen zatvaram glasanje usvojeno stavak osam. izvorni tekst prvi dio tko je za protiv suzdržani usvojeno drugi dio za protiv suzdržani, uzvojeno. Dolazimo do stavka 11, prvi dio, za, protiv, suzdržani, usvojeno drugi dio poimenično glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Dolazimo do stavka 12, prvi dio, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno drugi dio za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 3 za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno izvorni tekst tri, u tri dijela. Prvi dio za? protiv, suzdržani, usvojeno drugi dio za, protiv, suzdržani, odbijeno treći dio za, protiv, suzdržani, odbijeno. Dolazimo do amandmana 4 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Izvorni tekst, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. A sada imam amandman gospodina Brajera. Gospodin Brajer, imate riječ, izvolite. Hvala. Stavak e, našeg poslovnika zahtjevam u ime zelenih EFA e, usmeni amandman 6, e, 7 i 9 da se ispravi greška. Mora ima, uključiti Uh, qualifier or anonymize and not anonymize. Uh, ovaj usmeni amandman uh, se tiče 6, 2, 7 i 9, 1. To je potrebno da bi se učinkovito sačuvala povjerljivost medicinskih uvjeta i da se sačuvaju rezultati konzultacija. Hvala lijepa. E, imamo li e, primjedbi na to? Protiv toga? Jel se netko protivi ovome? Nemam mm, potreban broj. imamo potreban broj za, moguće amandmane. Oni ne mogu biti dopušteni. Kolega? Gospodine predsjedniče, u ovom slučaju 180 stavak 1 u ime mog kluba ja bih povukao 6, 7 i 9 amandmane 6, 7 i 9 sukladno članku 108 e, onda povlačimo te amandmane e, stavak 23 amandman 8 za protiv suzdržani, usvojeno. Stavak 24 u dva dijela, tko u prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 25, izborni tekst, prvi dio za, protiv, suzdržani usvojeno drugi dio za protiv suzdržani odbijeno provjera usko je jer cijela lijeva strana nije pokazala što želi Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Dolazimo do stavka 41, dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani usvojeno drugi dio za protiv suzdržani usvojeno e, amandman 1 tko je za protiv suzdržani odbijeno glasanje za rezoluciju tko je za protiv suzdržani Usvojeno. E, srdačna hvala svima. E, molim da e, sve one koji su koji ne žele ostati na daljnjoj raspravi, molim da napuste salu kako bismo počeli sa javljanjem za riječ. liebe Kolleginnen und Kollegen. E, poštovani kolege, sada bih htio e, započeti s objašnjenjem glasovanja. E, počet ćemo sa rezolucijom javne diskriminacije i govoru mržnje protiv pripadnika zajednice LGBTI. Na mom popisu imam gospođu Benju, Aurelija Benju, Poštovani kolege, e, obični e, akti e, stručuju se u društvu. E, kad god postoje e, e, napadi i fizički progon osoba zbog njihove seksualne orijentacije, sada smo zapravo vidjeli rezultate vaših politika. Nažalost, vi gledate prema migraciji, a odvraćate oči od velike krize. njemačka studija je pokazala nešto što već se pokazuje e, novim. E, fundamentalizam ima bliske veze sa homofobijom, a e, ideolozi ljevice zapravo stoga e, e, se time ne bave, to je protiv njihovih interesa, a zapravo se radi o e, nekontroliranom toku ljudi iz zemalja u kojem je diskriminacija protiv LGBT i osoba bila normalna. Imamo dosta govornika na popisu. Molim vas, držite se vremena za govor. E, gospodin Keller, e, zaprepastilo me e, djelovanje nekih pripadnika država kad se radi o djelovanju protiv LGTB i građana. Ova rezolucija pokazuje solidarnost s njima, kao što nam je pokazala povijest e, kada dijelimo jednu grupu građana od drugih, kao i to da možemo stvoriti zone bez, bez ideologije LGTB-a je popto pogrešna osobe LGTB imaju potpuno pravo uživati slobode i raditi prava kao i ostatak društva. Građani i moraju e, biti u skladu sa svojim članstvom Europske unije. 2015. godine iski narod javno je glasao da proširi brakove javnog prava na i braću, sestre, ujake, rođake, prijatelje, susjete. E, e, sramota je što u EU još uvijek postoje oni koji se protive jednakosti i tome se trebamo protiviti. Gospodin Bompar. Gospodine predsjedniče, poštovani kolege, Glavni, glavne poljske novine koje podržavaju e, poljsku vladu e, dijelio je e, stikere sa zonom bez ideologije LGTBI pa su se onda u reakciji na toga ljudi odlučili proglasiti slobodnim od takve slobodne zone. Dakle, eh, homofobija postoji diljem cijele Europe, ona je institucionalizirana u nekim zemljama srednje i istočne Europe, ali postoji u zapadnoj Europi gdje se akti mržnje i dalje eh, eh, podržavaju diskriminaciju, demoniziranje, napade na ljudska prava su nedjeljiva i univerzalna i zato je napad na prava LGTBI-a, na žene, E, manjine. To su sve e, e, povrede, povrede protiv nekih prava su povrede protiv svih prava. Mi to osuđujemo, osuđujemo povrede i prava u Poljskoj. Gospodine predsjedniče, hvala. Sljedeće komentare dala je zajednica Poljske LGTB i e, osoba. Sada je zaista e, trend biti protiv e, anti-gay. Mi se ne osjećamo sigurni ovdje. Novi fokus na ovu ideologiju zapravo sada zamjenjuje okupljavanje protiv migranata narav e, fobije e, e, je takva da uvijek samo odaberete neku drugu skupinu protiv koje ćete djelovati ili govoriti protiv njih. PS članovi regionalnog parlamenta rekli su nedavno da za njih je cijela stvar LGTB i nešto nenormalno. E, mislimo da se bolesna manjina želi nametnuti zdravoj većini. E, rekli, rečeno nam je u raspravi da Poljaci toleriraju homofobiju, ali to nije istina, oni ju ne toleriraju. Gospođa e, Roza D'Amato. Hvala vam. Klima mržnje koju potiču poljske vlasti prema mm, LGBT i osobama pa i oni koji opravdavaju nasilje nad ovim osobama je neprihvatljivo. Ovdje govorimo o temeljnim pravima europskih građana i tu ne smijemo stajati po strane i promatrati, ali komisija i vijeće to trebaju osuditi. Zato sam podržala ovaj prijedlog rezolucije i zato je potrebno donijeti direktivu o nediskriminaciji i borbi protiv nasilja. U vijeću je to blokirano već 11 godina. Potrebno je popuniti pravnu prazninu vezano uz ova pitanja. Riječ je o nasilju koje se temelji dakle na mržnji prema i osobama. Europski parlament i države članice moraju štititi ova prava u skladu sa poveljom o temeljnim pravima i u skladu sa međunarodnim propisima. Ove rezolucije nam govori da smo i dalje u opasnosti, da su i dalje u opasnosti da je dalje opasnosti pravo na ljubav. Europa nije homofobna, utuvite si to već jednom u glavu. Mihaela Šojtrova. Děkuji kolegyně a kolegové. Ja mám pochopení samozřejmě pro práva. Hvala kolege. Ja naravno razumijem da e, osobe sa hendikepom imaju prava, pa tako i druge e, manjine bi trebale imati zajamčena prava i prirodno ja sam protiv diskriminiranja i osoba. Moramo se podsjetiti da je to protiv osnovnih ustavnih načela i načela Europske unije. Uvjerena sam da, će, da bi to bilo protiv e, poljskog e, ustava također e, proglasiti zonu bez ideologije LGTBI-a E, to može dovesti do mržnje i do homofobije. Ne mogu se s tim složiti. S druge strane, ja vjerujem da je to e, predmet koji treba riješiti, tema koju treba riješiti Poljska. E, sigurna sam da će polski građani ustati protiv mržnje i protiv toga da se to naziva ideologija. Zato sam suzdržana. Hvala, gospođa Dana Hall. Gospodin, hvala. Opet imamo rezoluciju koja se e, zove o e, materinstvu i e, piti od jabuka. A onda e, ja sam slobodnjak uvijek sam smatrao da je nevjerojatno da države diskriminiraju svoje građane na temelju seksualnih preferencija. ali tu se ne radi, ne radi se o tome u ovom prijedlogu, radi se o zloporabi vlasti da se nešto europeinazira iako to zapravo ne postoji, e, ne postoji ovlast Brisela da se u to miješa. To je zapravo, e, e, radi se e, zato da se kaže evo ovo je protiv toga glasovao i nije ga briga za homofobiju. Ne, nas je briga, mi želimo da se provodi pravi proces. Mi vjerujemo jednakost svih građana, ali isto tako vjerujemo i svetost demokratskog procesa. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Ja kategorično glasujem protiv te rezolucije jer e, e, ona podržava tu propagandu i u bratskoj Poljskoj. Europska unija mora razumjeti da u Europskoj uniji još uvijek postoje zemlje u kojima obitelj znači zajednicu muškarstva i žene koje imaju djecu. Europska unija ima puno više važnih pitanja koja treba rješavati. Razgovaramo o tim pitanjima i ostavimo obiteljske vrijednosti i tradicionalizam državama članicama. Ovo nasilno nametanje LGTB i e, ideologije i nasilno nametanje strategije za djecu podsjeća nas na stare dane kada su diktatori nametali takve ideologije. Božić e, dolazi i takva ideologija potpuno je neprihvatljiva. Hvala. LGTBI ideologija e, govori o tome e, tko ljudi jesu. Ja želim reći da ova e, e, e, rezolucija govori o homofobiji u sportu. Nažalost, ali o čemu se ne govori ovdje, mi samo upravo smo imali jedan odličan zid koji je bio podignut u nogometu ja se e, sjećam e, skupine koja je govorila o e, raznolikosti u utrki konja u Britaniji. Pa samo želim ovo reći. Nažalost, sport je ponekad arena homofobije. Ali isto tako je to mjesto gdje možemo pomoći jednakosti i djelovati protiv homofoba Fox. Gospođa Fox. Suzdržala sam se jer govori o kriminalizaciji govora mržnje. Tko će odlučiti što je govor mržnje? Na primjer u Jedinjenoj kraljevini mnogo onih koji su e, označeni kao transfobni, e, lezbike i tako dalje to zapravo zahtjeva da mi žene zanjećemo biološka naša tijela i našu autonomiju. Drugo, pokušaj da se discipliniraju nacionalne države e, ne će pomoći argumentima za jednakost. Birokratsko nametanje nije politička pobjeda. Donošenje ovakvih prijedloga neće osvojiti srca i e, ljudi. Hvala. Gospođa e, Gilles e, e, Gospodin Lebreton. Ja sam glasovao protiv ove e, e, rezolucije kojom se osuđuje Poljska jer mislim da Europska unija se ne treba miješati u društvena pitanja država članica. E, to je zapravo diskriminacija. Parlament stigmatizira Poljsku sa takozvanim kriminalizacijom seksualnog obrazovanja. A sad postoje ovi stikeri koji dijele lokalne vlasti gdje se govori o zoni bez ideologije LGTBI. Ja naravno osuđujem svaku e, diskriminaciju, osobito s obzirom na seksualnu diskriminaciju ljudi, ali ovo je nešto drugo. Ovo je kritika rodne ideologije, e, ideologije rodno utemeljene ideologije. Unija treba poštovati e, Poljsku, a ne ovako brutalnu rezoluciju baciti u lice. Dobro? Hvala vam, zastupnik Lopez Aguilar. Hvala vam. Donijeli smo ovu rezoluciju kako bismo se borili protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije. Na ovaj način smo ušli u povijesti to deset godina nakon što je stupio na snagu ugovor iz Lisabona i pravno obvezujuća povelja o temeljnim pravima. Apsurdno je da u ovoj e, vječnici slušamo izjave poput one da je ovdje riječ o nekakvoj ideologiji. Ovdje govorimo o slobodi ljubavi. Ovo je temeljni e, dio ljudskih prava. Dakle, jedna zemlja koja se bori protiv toga ide protiv europskog prava. U trenutku u kojem obilježavamo godišnjicu Stonvola, pokreta koji smo obilježili, Potom e, tu je i Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Moramo imati na umu da je još mnogo toga pred nama. Jednom kada se ostvari strategija Europa 2020. moramo se okrenuti ka uklanjanju barijera i prepreka te se moramo boriti protiv diskriminacija poput ove i zato moramo podržati ovu e, rezoluciju. Hvala vam zastupnica Jones. Hvala. Ja sam podržala ovu rezoluciju protiv LGBT i osoba. I izražavam svoju solidarnost e, u nastavku borbe e, za prava LGBT i osoba diljem svijeta. Tolerancija i uključivost e, se nalaze u temeljima europskog projekta. I nastavljamo na tome raditi. Moramo se nastaviti boriti protiv diskriminacije govora mržnje i osoba u Europi. Nema tu mjesta za područja bez LGBTI osoba u Europi ili na svijetu. Podržavamo ulogu obrazovanja kada je riječ o promociji zdravih odnosa, samopoštovanja, digniteta i ljudskih prava. To je slučaj koji se tiče djevojaka diljem Europske unije. Također moramo zaštititi slobodu kretanja LGBTI obitelji i to na način da zaštitimo njihova temeljna prava, sve u skladu sa propisima. Ne samo da ih trebamo štititi, već i proširiti njihova prava. Dakle, govorimo o slobodnoj trgovini, moramo imati i ocjenu ljudskih prava koji, ukoliko se ne prođe, onda nema ništa od dogovora. Hvala vam, zastupnica Kristina Anderson. Hvala vam, ja sam glasovala protiv ove rezolucije tradicionalna obitelj nije nešto što je nužno ugroženo, ali ja sam glasala protiv zato što je ovdje riječ o, o šaradi od strane Europskog parlamenta. Na ovaj način nećemo ojačati zaštitu LGBTI osoba. Bavili smo se ovdje i diskriminacijom, međutim ovdje je riječ o nečem drugom, riječ je o onima koji dolaze u Europu i koji su ti koji su počinitelji dakle ovih zlodjela i koji se koji su koji imaju homofobiju, koji su obilježeni homofobijom. Hvala vam smatram da smo oko ovog pitanja trebali postići konsenzus, ali ovaj, ova rezolucija instrumentalizira ovu politiku. Vi ovo koristite kako biste napali poljsku vladu, jer nije zauzela stajalište koje vi od nje tražite. zemlja se legitimno protivi e, rodnoj ideologiji i drugim sličnim idejama. Istovremeno tekst e, ne dovodi u vezu islam, migraciju, rast homofobije u Europi, iako postoje statistički podaci o tome. Mi osuđujemo nasilje protiv homoseksualaca, ali ne prihvaćamo da se koristi ova tema da biste provodili svoju ideologiju i da napadate još jednom poljsku vladu koja je demokratski izabrana. Danke. Herr, Herr Joachim... Hvala vam. Zastupnik Bruđinski. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanow... Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Dame i gospodo, ja sam kao ministar unutarnjih poslova imao čast i biti dijelom poljske vlade to je vlada koju se danas neopravdano napada. I čujem od predstavnika ljevice da poljska vlada diskriminira LGBT i osobe. Međutim, kao ministar unutarnjih poslova zajedno sa policijom, mi smo uvijek štitili one koji su se osjetili ugroženima i to bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju. Svaki građanin ima pravo na zaštitu, to obuhvaća i homoseksualce. I sramim se što danas čujem nekakve izjave, pa i od ljudi iz Poljske koji sjede ovdje u klupama ljevice. Oni znaju da su to neistine, oni znaju da su to laži, nikoga se ne diskriminira. To je laž i neistina. Hvala lijepa. Hvala vam. Još jednom bih vas podsjetio da ne biste trebali pljeskati u vijećnici. Prelazimo na zastupnika Horvuda. Hvala vam. Ja iskazujem potporu rezoluciji koju smo danas e, donijeli, dakle protiv javne diskriminacije i govora mržnje LGBT i osoba. Moram poručiti gospodinu Brođinskom i ostalim kolegama da je dobro govoriti o slučajevima iz Poljske. To su izvanredni e, slučajevi. Tu je slučaj biskupa koji je izložen proganjanju zato što je organizirao molitve za LGBT i osobe u Varšavi. To je to proganjanje o kojem govorimo i u kojem se ne poštuju temeljne vrijednosti Evropske unije. i prava su ljudska prava i moramo ih poštovati. Hvala vam, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je pravedno oporezivanje u digitaliziranom i globaliziranom gospodarstvu. Prva riječ ima zastupnica Obri. Hvala vam. Od 2002. je Apple trebao platiti nekoliko milijardi eura poreza. Potom je tu francuska tvrtka koja je vlasnica primjerice robne marke Gucci koja također duguje poroz. Zašto one ne plaćaju porez? zato što postoje na dijelu sheme koje idu na ruku izbjegavanju plaćanja poreza. To je dovelo i do utrke prema dnu kada je riječ o ovim spornim odredbama i ovaj trend Europska unija još nije uspjela zaustaviti. I sada se trebamo krenuti OECD-u kada je riječ o reformi poreznih propisa kako bi multinacionalne tvrtke platile ono što duguju. I sada u ovoj rezoluciji trebamo biti ambiciozni, trebamo imati barem minimalno porezivanje za tvrtke te pravo da se te tvrtke oporezuju u zemljama u kojima trguju. Ovdje imamo čitav niz popis poreznih oaza. Dok se ne budemo borili protiv toga na odgovarajući način, ove tvrtke će izbjegavati plaćati porez. Hvala lijepo, zastupnik Polčak. Hvala vam. Ja pokušavam biti oprezan kada govorimo o pitanjima koji se tiču oporezivanja i gotovo e, nikad ne glasujemo o konsolidaciji ili o unifikaciji ovdje u Europskoj uniji. Smatram da je po ovom pitanju odgovarajući zakonski okvir dovoljan. Međutim, morao sam podržati ovu rezoluciju prije svega zato što je tradicionalna ljevica bila protiv određenih odredbi za koje se ja zalažem. Nadalje, digitalizirana ekonomija je nešto što od nas traži ponovno djelovanje. Vidimo na koji način prihodi odlaze u porezne oaze i zato pozdravljam digitalnu ekonomiju koju treba tretirati na način kako to radimo sa tradicionalnom ekonomijom i zato sam podržao ovaj zakonski prijedlog. Hvala, zastupnik Miller. Hvala lijepo. Ja sam podržao ovu rezoluciju. Smatram da moramo učiniti sve što možemo kako bismo se borili protiv ovoga kreativnog računovodstva. Europski parlament i države članice se moraju osigurati odgovarajuće oporezivanje u globalnoj digitaliziranoj ekonomiji. Moramo dokinuti ovu trenutnu situaciju u kojoj korporacije zarađuju enormne iznose, a ne plaćaju poreze, zahvaljujući činjenici da su njihova sjedišta negdje izvan Europske unije. Nažalost, nismo ovdje mogli postići jedinstvo država članica po ovom pitanju, te smatram da trebamo primijeniti postupke koji će nam omogućiti da se o ovome donese odluka zahvaljujući kvalificiranoj većini. Hvala vam, zastupnik Kelly. Pozdravljam inicijativu da se započnu u ovom novom sazivu rasprave o ovom složenom pitanju. Nažalost nisam mogao podržati ovaj tekst rezolucije. Ovo je jako složeno pitanje imamo rasprave koje su još uvijek u tijeku u OECD-u kojima se pokušava pronaći pravedno rješenje za oporezivanje digitalnih kompanija. Ja pozdravljam napore koji su usmjereni ka pravednom oporezivanju i traženju kompromisa. E, te tvrtke trebaju platiti porez. Međutim, Velike digitalizirane kompanije su međunarodnog karaktera i zbog toga smatram da moramo podržati trenutne napore na globalnoj OECD razini kako bi se pronašlo rješenje za ovaj problem do kraja iduće godine. Unilateralno djelovanje Europske unije kroz ovu rezoluciju može naštetiti našoj globalnoj konkurentnosti, može biti smatrano kao napad na ove tvrtke i može prouzrokovati reakciju. Smatram da je potrebno konstruktivno razgovarati o ovom pitanju i da će to biti od ključne važnosti tijekom idućih 12 mjeseci. Hvala lijepo. Dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda, a to je vladavina prava na Malti. Riječ ima zastupnik Lopez Aguilar. Hvala vam. Jutros smo u nazočnosti predsjednice von der Leyen i predsjednika Europskog vijeća Michela čuli i zaključke e, vijeća vezano uz desetu godišnjicu stupanja na snagu obvezujuće povelje o temeljnim pravima. I čudi me da nije uzeta u obzir situacija na Malti, a onda sam čuo odgovore, pa zašto se onda ne bavimo i situaciju, situacijom u Mađarskoj ili u Poljskoj. Imali smo tu inicijativu komisije koju je podržao Europski parlament. Jedini način e, na koji bi Europsko vijeće trebalo nastaviti svojim radom jest prilagoditi okvir vezan uz e, temeljna prava koji je usvojen u odboru Libe o kojem smo raspravljali ovdje na plenarnoj sjednici. To vam je jedan mehanizam koji je objektivne prirode, koji se bavi revizijom i u koju bi trebalo uključiti sve države članice. Bavi se vladavinom prava. Ne možemo tolerirati da u trenutku rezanja proračuna a to će se dotaknuti i kohezijskih i regionalnih politika, da pristupa imaju i one zemlje koje ne poštuju vladavinu prava. Hvala vam, zastupnica Tomc. Hvala vam eh, na riječi. Ja sam šokirana sa ovim vijestima koje dolaze sa Malte. Velika stopa korupcije, povezanost sa političkim miljeom. Tragovi ubojstva ove novinarke vode izravno do kabineta premijera. To je neprihvatljivo. Svaki drugi političar bi ponudio ostavku. Prije dvije godine su kolege iz redova scd čak pokušali opravdati takvo ponašanje. Nisu htjeli osuđivati E, vladu koja pripada njihovoj političkoj obitelji. To su dvostruki standardi. Međutim, tamo vidimo narušavanje vladavine prava. A to se događa i drugdje i zato tražimo od Evropske komisije da nam kaže kakva je situacija sa vladavinom prava, da iskoristi sve kriterije e, koji su na raspolaganju, koji su jednaki za sve države članice. Hvala vam, zastupnik Pospišil. Hvala vam što ste mi dali riječ. Ja sam podržao ovu rezoluciju zato što smatram da ubojstvo novinarke u jednoj državi članici predstavlja strašan kriminalni čin i stoga je u redu da se bavimo ovim pitanjem. Mi nismo tijelo koje se može uključiti u rad neovisnog pravosuđa u Malti, ali pitanje Vladavine prava jest pitanje koje je evropsko, evropske prirode. Tu postoji jedna moralna obaveza da se uključimo u ovo pitanje. Kažemo da ćemo nadzirati na koji način će i politika i pravosuđe istražiti ovaj slučaj. Moramo napraviti sve što možemo da bi istraga u Malti dovela do naručitelja ovog ubojstva, te da se počinitelji privedu pred sud, te da ih se kazni. i to u slučaju i ako su počinitelji iz redova politike. Hvala vam. Sljedeći govornik. Hvala vam. Dame i gospodo, na, kako da sam podržao tekst ove rezolucije. Imamo situaciju u kojoj se u jednoj demokratskoj e, državi zabilježio slučaj umorstva novinarke. Ali htio bih se fokusirati na stavak 8. Tamo stoji da ukoliko se ne provede reforma pravosuđa, da će, da će se aktivirati članak 7. Nalazimo se u situaciji u kojoj je na Malti ubijena novinarka a u Francuskoj vidimo velike prosvjede, ljudi su na ulicama, slično je u Barceloni i policija se bori protiv tih pojava. Pa ipak se niti na jedno od ovih zemalja nije primijenio članak 7, a on se primjerice zaziva u slučaju moje zemlje. Poljske i to upravo u trenutku kada mi pokušavamo reformirati pravosuđe, a pravosuđe se kod nas nije reformiralo od pada komunizma. Hvala vam dolazimo do inicijative EU-a za oprašivače. Riječ ima zastupnik eh, Keleher. Ovo je ključno pitanje jer ima utjecaja na polje proizvodnju hrane ali znači preživljavanje pčola, pčela je zaokupilo ljudi. Mi kao zakonodavci moramo djelovati odgovorno. Ovaj e, tjedan u zapadnom korku je osnovano novo udruženje koji će promiciti pčele i uspostavljeno je također i udruženje za podršku pčelarima Inicijative kao što je ova ponavljaju se u cijeloj Europi uključujući Irsku. Europa ima oruđe da podrži pčelare. Možda je to san, ali ne bi li bilo fantastično kad bi svaka poljoprivredna farma imala barem jednu košnicu. Hvala gospođe Balanšoel. Hvala ja sam itekako podržala ovaj tekst jer zvoni na uzbunu zbog vrlo zabrinjavajuće situacije s polinizatorima i u Europi i u svijetu. E, prijedlog komisije od 1. lipnja 2018. godine o učinje zbog katastrofalne situacije jer e, ovakva situacija dovodi u pitanje opstanak naših društava, biološke raznolikosti i ekosustava. A oprašivanje oprašivanjem pčele nam omogućuju besplatne usluge. Bez njih bilo bi velikih problema. U Kini moraju sada oprašivati rukama u onim krajevima gdje su oprašivači u potpunosti nestali. Kolektivno smo odgovorni i trebamo podržati sve ono što će omogućiti da opstanu eh, eh, oprašivači. Gospođa Šojdrova. Najljepša hvala dame i gospodo. Neću ponavljati ono što sam rekla kad smo o ovome izvješću raspravljali. Zahvaljujem gospođo izvjestiteljice na ovom izvješću. Čestitam vam. Jako sam zadovoljna da Europski parlament toliko podržava ovo izvješće koji dolazi sa specifičnim prijedlozima kako pitanje oprašivača i e, pčela možemo riješiti. Nešto se mora učiniti jer ne radi se samo o bioraznoliku kosti Tu se radi i o našim poljoprivrednicima i njihovoj sposobnosti da se bave poljoprivredom, da rade na zemlji. Smanjenje broja oprašivača znači da urodi se smanjuju također. Poljoprivrednici moraju uživati našu podršku u tome što pružaju dobre usluge nama i okolišu. Mnoge pesticide neće više smijeti koristiti, nadamo se da će ih zamijeniti nešto učinkovito. Gospodinu Jeli ima riječ. Puno hvala gospodine predsjedavajući SND, odnosno njihov izvjestitelj e, u Sjeni je zatražio da se bavimo ovom temom i želim zahvaliti plenarnoj sjednici da je poduprla taj prijedlog i velikom većinom prihvatila kada je riječ o oprašivačima i inicijativi Europske unije za oprašivače. Ja sam jučer rekao zašto trebamo glasati za ovo izvješće i Europski parlament također e, je razmatrao ovaj dosje i dopustite da sada kažem da trebamo ozbiljno shvatiti ovaj novi zeleni plan, ne samo ovdje u Europskom parlamentu, već i svako pojedinačno. Moramo mijenjati svoje svakodnevne navike, moramo mijenjati svoje ponašanje, a to je tako i kada govorimo o oprašivačima. Dakle, zato ja podržavam ovo izvješće. Hvala. A sada gospodin Vondra, izvolite. Gospodine predsjedatelju, vrlo često upozoravam na korake koji su ideološki ili prebrzi. Prije deset godina ovaj je parlament odobrio biogoriva zbog zelene ideologije. Rezultati su sada poznati. Češki premijer je se jako obogatio na tome. O tome smo govorili e, jučer navečer. E, što se tiče pesticida, mi tražimo da se on, mnogi od njih ukinu, a milijuni pčela i drugih E, oprašivača u miru. Ja se slažem s ovom inicijativom, ali ne smijemo zaboraviti da Europski parlament e, mora snositi i e, krivicu. Gospodin Čabaski. Hvala predsjedatelju, dragi kolege. Pčele i njihova dobrobit su vrlo važna ne samo meni i moje zemlji Bugarskoj, već i cijeloj Europi i stoga podržavam nacrt ove rezolucije. E, zabrana korištenja pesticida je vrlo bitna, ali moramo imati i realistična očekivanja. Ako ne temeljimo naše djelovanje na znanosti, naše djelovanje neće biti produktivno postoje neki ekstremi u ovom tekstu. Neki pesticidi su sigurni i može ih se koristiti na razuman način i u skladu sa najnovim studijama oni nemaju poguban učinak na potrošivače. Moramo s jedne strane zaštititi pčele, ali s druge strane i poljoprivredu i poljoprivrednike. Hvala. Gospodin Pošpišil se javio, izvolite. Gospodine predsjedatelju, samo ću ponoviti ono što su već kolege rekle. Na prvi pogled ova tema se čini da se ne uklapa u evropsku agendu jer je to vrlo suptilna tema ali je vrlo važna i vrlo ozbiljna i zato je dobro da Europski parlament se bavi oprašivačima i mogućom katastrofom po poljoprivredu ako se izgube oprašivači i pčele. To može biti gospodarstvena katastrofa, ozbiljna katastrofa i zato sam podržao ovu, ovo izvješće jer želim da se prestane oslabljivati evropska e, poljoprivreda i želim zaustaviti e, katastrofu. Zahvaljujem, a sada slijedi omogućivanje digitalne transformacije u području zdravstva i skrbi. Sada riječ dajem gospođi Šodrova, izvolite. Jasno je da je digitalizacija u zdravstvu nešto što je postalo neizbježno. E, tehnološki smo napredovali i bolje poznajemo ljudsko tijelo. Pa sljedeća revolucija na tom planu može biti samo digitalna. Otprilike 10% BDP-a Europske unije za zdravstvo pokazuje da se radi o nečem što je izuzetno bitno. <clears throat> Međutim, paradoksalno prikupljamo podatke e, i e, za istraživanje je potrebno sve više podataka, ali ti